izjave vijeća i komisije o izvješću e, za 2015. godinu o Crnoj Gori. E, u ime vijeća, gospođa Henis Plašert. Hvala još jednom. Još jednom vam se želim zahvaliti na kontinuiranoj potpori napretku Crne Gore u smislu europske integracije, posebice vašem izvjetitelju e, Charlesu Taneku. E, proteklih nekoliko godina odnosi između Europske i Crne Gore imaju pozitivni momentum. U prosincu su usvojeni zaključci vijeća. Vijeće je e, primilo na znanje pozitivan napredak na području vladavine prava e, i radi se na uspostavi e, bolje kapaciteta institucija. Vijeće je također pribilježilo pozitivnu ulogu Crne Gore u produbljivanju regionalne suradnje i napretku dobrosusjedskih odnosa. Također Crna Gora je bila pohvaljena zbog svoje suradnje na području banjske politike, posebice e, za usklađivanje sa gledištima vanjske politike Europske unije. Također e, je poticajno to što su u prosincu mogla biti otvorena dva dodatna poglavlja i sada 35 ukupnih poglavlja, imamo 24 poglavlja koje su već otvorena. Vezano uz budućnost moramo naglasiti vladavinu prava, što je temeljna vrijednost Europske unije i e, međusektorski element e, procesa integracije. E, što se tiče pristupnih pregovora Crne Gore, oni prvenstveno ovise o napretku na tom području. Vijeće osim toga navelo koliko je važno za cijeli sustav vladavine prava ostvariti prave rezultate, e, uspjeh na području suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala. Potrebno uložiti dodatne napore kako bismo se fokusirali na dodatne reforme, kako e, bi se ostvarili e, prijevremeni, prijevremene referente odnosno mjerila. Isto tako vijeće je izrazilo u nacrtu rezolucije da bi Crna Gora trebala intenzivirati svoje napore da zajamči slobodu izražavanja i slobodu medija. Mora se nastaviti sa reformama javne administracije i mora se osnažiti neovisnost institucija kao i poboljšati poslovno okruženje. Nacrt rezolucije navodi i druge važne zabrinutosti koje se nalaze u izvješću komisije o napretku. E, uskoro ove godine će se dogoditi parlamentarni izbori u Crnoj Gori i naglasila bih da je u tom smislu novo elektoralno zakonodavstvo od ključne važnosti. Mi smo svjesni da je Crna Gora trenutno suočena sa teškom političkom situacijom, što bi moglo ometati reforme. Stoga je važno da pozivamo sve političke stranke da budu odgovorne i da se ponovno uključe u konstruktivni dijalog sa parlamentom koji je jedini forum za političku raspravu. U tom kontekstu mi računamo na vladu i oporbu da surađuju, ne samo da bi se ispunila očekivanja građana Crne Gore, već to je važno i za osiguravanje povjerenja javnosti u politički proces i u državne institucije. Održiva i konstruktivna suradnja ostaje i dalje vrlo važna kako bismo održali potrebne političke obveze i kako bismo mogli prevladati sve izazove, provesti reforme i ostvariti napredak tijekom e, pristupnih pregovora. Dialog i inkluzivnost su vrlo važni i to je naglašeno u rezoluciji. Željela bih naglasiti koliko je vrijedno da je ova poruka odasla na Crnoj Gori. U tom smislu važan doprinos Europskog parlamenta vezano stabilizaciju e, i suradnju sa parlamentarnim odborom je nešto što pozdravljamo. Gospodine potpredsjedniče, dopustite mi da kažem da gledajući unaprijed nadamo se kontinuiranom napretku. Hvala. Zahvaljujem vam. I sada riječ u ime Europske komisije ima povjerenik Han. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, poštovani zastupnici, ono što ste me pozvali da dođem na raspravu o rezoluciji parlamenta o Crnoj Gori. Dopustite mi da iskoristim ovu priliku da e, čestitam izvjestitelju Tanoku na vrlo dobrom tekstu. U njegovom tekstu odražava se ocjena koju daje E, izvješće o napretku za Crnu Goru za 2015. godinu. Govori se o otvaranju e, e, otvaranju dakle pregovora kao što je ministrica spomenula 22 poglavlja od toga su dva poglavlja privremeno zatvorena što se tiče pravne države koje uključi na za za promjene. Vidjeli smo da je u posljednje dvije godine došlo ustvajanja zakona i uspostavljanje nekih ustanova. No, kao što stoji u izvješću komisije i studenog, to nije sve. Naša je procjena, nažalost, da stvarnog napretka u pravnoj državi na licu mjesta tek treba biti. Ključno je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Komisija će se danas sastati u Crnoj Gori na sastanku upravo na temu pravne države. Kada sam se sastao s gospodinom Đukanovićem, čestitao sam mu na pozivu da njegova zemlja uđe u NATO savez. Rekao sam mu također da iako ta zemlja napreduje. Ipak sada ulazimo u odlučnu fazu, naročito po pitanju pregovora i po pitanju pravne države. Crna Gora mora bitno napredovati u poglavljima 22. i 23. Moramo vidjeti da dolazi do provedbe. To je vrlo važno vezano sa pregovore. Treba imati transparentno pravosuđe, treba također se poštivati temeljna prava, vlasnička prava. Sve su to preduvjeti kako bi se privukla ulaganja, poboljšalo tržišno natjecanje i stimulirali otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. I ja zato više volim govoriti o pristupnom procesu negoli o pregovorima. Radi se o polaganom kretanju te zemlje prema članstvu Europskoj uniji. Dakle, treba poboljšati konkurentnost te zemlje putem gospodarskog dijaloga. Treba se usmiriti na reforme, uključujući na reforme na pitanju obrazovanja, i e, poslovnog okruženja. Što se tiče pak pregovaračkih poglavlja, dali smo Crnoj Gori smjernice putem mjerila za otvaranje. Postoje mnogi izazovi za tu zemlju, naročito kad se radi o usklađivanju s europskom pravnom stečevinu po pitanju tržišnog natjecanja, zaštite okolice i klimatskim promjenama. Osvrnut ću se sada na političku situaciju u Crnoj Gori. Politički dijalog stao je jer nije došlo do sporazuma 19. veljače. Politički čelnici se ne mogu dogovoriti o izboru vlade e, sa izbornim povjerenjem. Ove godine Crna Gora, u Crnoj Gori će se održati općinski izbori i parlamentarni izbori. Vrlo je važno da ti izbori budu vjerodostojni, a upravo čelnici, politički čelnici u Crnoj Gori moraju to osigurati. Hvala lijepa, a sada ćemo čuti predstavnike pojedinih političkih stranaka. Prvi riječ ima gospodin Tanok u ime kluba ECR. Povjereniče, 2016. godina politički je značajna za Crnu Goru. Proći će otprilike 10 godina od e, neovisnosti. Ta zemlja je sada u fazi ključnih pregovora vezana za ulazak u NATO savez nakon poziva što je Crna Gora dobila prošle godine. Što se tiče predpristupnih pregovora, e, dva poglavlja su otvorena, uključujući 23. i 24. Ove godine otvorit će se i druga, a neka i privremeno zatvoriti, nadamo se. Usprkos tome, korupcija i organizirani kriminal i dalje su problematične kao i neki aspekti vezani za slobodu medija. Međutim, napretka ima vidimo sve više optužnica protiv osoba na visokim dužnostima koji su uključeni u korupciju kao i ospostavljanje tužiteljstva. Što se e, mene zadovoljava jeste i e, bor jesu i e, nove ustanove. Međutim, iako je uprava reformirana, nema dovoljno financiranja. To me brine. Crna Gora je mala zemlja, već dobiva posebnu pomoć od susjednih zemalja poput Slovenije i Hrvatske, koje su sada članice Europske unije. Crna Gora e, mora uskladiti svoju vanjsku politiku sa zajedničkom obrambenom i vanjskom politikom Europske unije. Crna Gora se vrlo hrabro e, stala uz Europsku uniju po pitanju sankcija protiv Rusije nakon e, ilegalnog pripojenja Krima. I, e, iako je Rusija bio njezin prirodni saveznik i također stoji uz Europsku uniju po pitanju džihadističkog terorizma. Ono što bi e, se trebalo rješavati, e, mnoga pitanja dakle se moraju rješavati u Crnoj Gori, ali ima puno vanjskih utjecaja u e, toj malenoj zemlji koja je gora. Mislim da u mojem izvješću nešto što uvijek kažem da je Crna Gora dobra novina o, u staroj priči o mm, Zapadnom Balkanu. Međutim, sve više i više Crna Gora u tom dijelu svijeta postaje jedno stabilno, čvrsto mjesto. Hvala gospodine Danog. Sada gospodine Kovačev, imate riječ na jednu minutu. Hvala. Gospođo ministrice, povjereniče, Želim e, se zahvaliti gospodinu Tanoku na dobroj suradnji. Puno smo puta govorili o tome kako je Crna Gora vrlo uspješna u Zapadnom Balkanu. Iako proteklih mjeseci je došlo do nasilja na ulicama nakon što se izglasalo nepovjerenje. Dakle, ništa nije nepromjenjivo. Nakon toga oporba je pozvala na prijevremene izbore. Mnogo se toga dovodi u pitanje u toj zemlji, a e, neki žele da se ukinu sankcije protiv Rusije. Crna Gora je uskladila vanjsku politiku sa e, politikom Europske unije zajedničkom vanjskom i obrbenom politikom moramo poticati Crnu Goru i držati je na liniji euroatlantskih integracija. Nemojmo smimo dopustiti da potpadne pod loše utjecaje. Hvala gospodine Lakis. Crna Gora je zaista dobar primjer integracije na Zapadnom Balkanu. Posljednjih godina ta je zemlja polučila veliki uspjeh. To nam pokazuje otvaranje 22 poglavlja i privremeno zatvaranje dva poglavlja. E, ovo izvješće dolazi u ključnom trenutku za Crnu Goru. Predstojeći izbori dolaze u ključnom času u toj zemlji i nadam se da će se održati u pozitivnom okruženju. Klub zastupnika socijalista i demokrata pozdravlja promjene do kojih je došlo i napretku na putu integracije. Međutim, treba se izvući da te reforme predstavljaju prepreke. Iz tog razloga naglašavamo da je nužno da dođe do reforme državne uprave, insistiramo na neovisnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije i organizirano kriminala. Treba se boriti protiv loših socijalnih aspekata, dugoročne nezaposlenosti i siromaštva. E, to sve ide, e, to je sve vrlo važno u postupku integracije. I na kraju želim reći par riječi o tome da Crna Gora uđe u NATO savez. Mi nismo protiv, kao što neki tvrde, no smatramo da se radi o odluci koju svaka država treba donijeti sama, bez vanjskih utjecaja ne slažemo se da se povezuju ta dva različita postupka. Mi danas govorimo o integraciji Crne Gore u Europsku uniju. NATO i Europska unija dvije su različite organizacije s dva različita cilja. Povežu li su se ta dva procesa, to će ići protiv europske vizije i u tom smo smislu može i amandman. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Radoš ima dvije minute. Gospođo predsjednice, najprije bih želio čestitati i zahvaliti gospodinu Tenoku na kvalitetnom izvješću koji dobro obrađuje cjelovitu situaciju u Crnoj Gori i na dobroj suradnji za koju sam, se nadam i uvjeren sam da je doprinijela kvaliteti ovoga izvješća. Crna Gora je zemlja koja je na, najnaprednija na putu od šest zemalja Zapadnog Balkana prema Europskoj uniji iako je to najmanja zemlja ona može imati s uspjehom toga procesa veliki pozitivan utjecaj na cijeli prostor zapadnog balkana a posebice na dvije susjedne zemlje a to su kosovo i bosna i hercegovina. izvješće vrlo jasno spominje sva otvorena pitanja i slažem se s povjerenikom Hanom da se integracija crne gore nalazi na kritičnoj točki. vrijeme je da crna gora osim formalnih e, e, rezultata pokaže i stvarne napretke na nizu područja koja su spomenuta u izvješću kao što su pravosuđe borba protiv korupcije sloboda medija borba protiv organiziranog kriminala uloga i snaga civilnoga društva manjinska prava ali ipak bih naglasio jednu najvažniju stvar po mom mišljenju za crnu goru a to su izbori. ta zemlja je duboko podijeljena od samoga svoga nastanka jedan dio političkih snaga te zemlje zapravo je protiv nezavisnosti gotovo i postojanja te zemlje i zato su izbori koji su pred nama zapravo najvažniji proces. ukoliko to budu pošteni jasni i transparentni izbori koje neće nijedna politička snaga značajnija politička snaga osporavati tada će crna gora imati demokratsku budućnost i tada će i njen put prema europskoj uniji biti puno jasniji. Sa perpetuiranjem sukoba u crnoj gori nakon izbora šanse crne gore da bude demokratska zemlja i da bude uspješna na putu u europsku uniju su znatno manje i zato pozivam komisiju da osobito aktivno prati taj proces pripreme i provedbe izbora u crnoj gori. hvala i jednu e, minutu i Hvala. Pozdravljamo napore Crne Gore na mnogim važnim područjima kao što je ovdje naglašeno. Mi ipak kritiziramo činjenicu e, u koju vidimo u ovom izvješću. Naime, da je predpristupni proces u EU vezan sa ulaskom Crne Gore u NATO savez. Za razliku od onoga što stoji u izvješću, mi smatramo da taj proces će zapravo samo unijeti više militarizacije na Zapadni Balkan i naročito u tu zemlju. Crnogorsko javno mnjenje podijeljeno je o mišljenju treba li ući u NATO savez ili ne. Oni trebaju odlučiti, to je demokracija. Moj klub je protiv politika privatizacije koje se također promiču putem predpristupnog procesa. Takve situacije su se negativno odrazile na neke europske države. Nema smisla da to nametnemo sada zemlji pristupnici. Moramo se dakle probati nositi s tim problemima, moramo se zalagati da se u toj zemlji ojača pravna država i demokracija te da se omogući e, sloboda govora i sloboda medija. Hvala, gospođa Lunaček ima riječ. Hvala. E, Crna Gora sama po sebi jest uspješnica i već neko vrijeme sudjeluju pregovorima s Europskom unijom i prično je napredovala. Zahvaljujem se gospodinu Tenoku na dobrom izvješću u kojem je puno naglasio boru protiv korupcije i organiziranog kriminala, o reformu pravosuđa, probleme vezane za nevladine organizacije, ali i prava manjina kao i kaže da je bilo napretka e, po pitanju skupine LGBTI. Ali ipak u Nikšiću prošlog tjedna nije se održala parada ponosa. Sestrinska stranka moje stranke, pozitivna Crna Gora, je dala konstruktivan prijedlog da sve stranke budu u e, tranzicijskoj vladi kako bi se omogućilo da se na jesen odlože pravilni izbori. Nadam se da će se to i dogoditi, te da će na izborima građani stvarno imati osjećaj da se njihov glas čuje i da ima utjecaja. Hvala. A sada gospodin Kastalno na jednu minutu. Hvala. Želim se zahvaliti izvjestitelju Charlesu Tenoku na svemu što je napravio u tom izvješću. Vidi se da on dobro poznaje tu zemlju, ima veliko iskustvo. Crna Gora je po mom mišljenju e, sasvim sigurno primjer u Zapadnom Kalkanu među zemljama kandidatkinjama. U posljednjih nekoliko godina najviše se približio Europskoj uniji i ulasku u Europsku uniju sasvim sigurno mora još jako napredovati po pitanju korupcije, po pitanju funkcioniranja javne uprave, ali to jest nešto što je prisutno u velikom broju zemalja iz tog područja. Moram naglasiti i problem visoke nezaposlenosti, naročito među mladima ali ne mogu se složiti s izvjestiteljem koji pozdravlja kao jako pozitivan čin ulazak u NATO savez. Naročito trenutak jer kad se to događa, jer tu ima problema i sa susjednim zemljama, ali još gore velike podjele unutar zemlje. Mislim da e, je potrebno da Crna Gora bude demokratska i snažna zemlja koja će moći provesti reforme i tako ući u europsku obitelj. Hvala gospodin Schaffhauser na minutu i po vaša politika proširenja uvijek suprotstavlja zapad protiv istoka. I svaki puta se nešto radi, ide se naprijed, ali ne rješavaju se problemi. Primjerice, korupcije i organizirani kriminali uloga Crne Gore u tome a e, vaša zapadnjačka politika je stalni anšlus u ime europskog naroda koji ne postoji u ime oligarhija koja je za Sjedinjene američke države i za NATO, a protiv europskih građana. I ta podjela sad postaje kod nas. Protiv takve Europe. E, e, danski referendum nizozemski referendum u Ukrajini, referendum u Mađarskoj, budući referendum o Brexitu. Sutra će tako biti i u Francuskoj. Oni koji žele ući u vašu Europu su despotska Turska, narkodržava e, kao što je Kosovo i e, pak Crna Gora. A demokratske se države postavljaju pitanja, neke čak i žele tamo otići. Tu organizirani kriminal e, radi u spreci s Turskom koja vas je već stavila na koljena. U ime Europe vi ste Europu izdali i to najgorom mogućom izdajom. Hvala. Gospođa Šuica ima riječ. Gospođo predsjedavajuća, kad je crna gora u pitanju onda mogu reći da je solidan napredak postignut kad govorimo o integracijama i sigurno da treba podrati e, napredak crne gore u smislu integracija. za svaku pohvalu je napredak u vanjskoj politici i obrambenoj politici gdje je dolo do usklaivanja s politikom europske unije. meutim puno još jo posla da bi crna gora dola u situaciju bez obzira što je ve twenty two poglavlja otvorila i bez obzira na sve ono što je do sada učinjeno. ja bih željela neke moje amandmane koji su prošli, neke koji nisu napomenuti. zahvaljujući se gospodinu Tanoku na izvrsnom izvješću s njegove strane no ipak želim napomenuti u vidu dobrosusjedskih odnosa postignut je napredak vezano za bosnu i hercegovinu ali u odnosu na hrvatsku još nismo riješili pitanje prevlake. Također želim spomenuti pitanje sukcesije vojne imovine bivše socijalističke federativne republike jugoslavije. Također je za napomenuti ovdje i pravična ošteta za žrtve e, logora crnogorskih sjećajući se na nedavni domovinski rat što još nismo nikada riješili i mislim da to je to momenat za ovdje spomenuti. u svakom slučaju također i boka kotorska kao jedna posebna regija smatram da je treba uzeti u obzir i da treba e, njezin identitet njegovati. u svakom slučaju za ovo sam izvješće ali sam imala potrebu spomenuti ove specifičnosti. Hvala. Gospodin je iscrpan i uravnotežen dokument jer jasno obrazlaže područje u kojima je Crna Gora prošle godine ostvarila jasan napredak, ali i probleme poput recimo visoke razine korupcije koji su očito otporniji na reforme mjerljiv su napredak twenty two otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu uključujući poglavlja twenty three i. twenty four Također, estitao bih crnoj gori na nedavnom pozivu da se priključi nato savezu. kao zastupnik iz hrvatske raduje me geopolitička činjenica da na našu kopnenu i morsku granicu dolazi nova članica saveza. prije dvadeset pet godina s tog prostora je nastupila agresija na moju zemlju a u budućnosti ćemo sigurnosna pitanja zajedno rješavati s novim saveznikom. otvorenih pitanja je preostalo još nekoliko granična demarkacija sukcesija bivše jugoslavije reparacija rtvama rata su samo neka od njih. pored toga zaštita multietnikog karaktera boke kotorske mora biti jedan od prioriteta. unato članstva u europskoj uniji crnu goru dijeli period u kojem će morati riješiti cijeli niz unutranjih blokada prilagodbama europskim standardima. zato je važno uspostaviti i odrati otvoren dijalog s domaom javnosti o socijalnim cijenama reformi osim toga na ritam i kvalitetu posla kojeg zemlja treba obaviti sigurno utječu odnosi vlasti i oporbe a oni su ovoga trenutka nažalost ozbiljno narušeni. hvala. hvala tomašić ima na jednu minutu crna gora proživljava veliku političku krizu pa mislim da je u ovom trenutku preoptimistično očekivati istinsku posvećenost reformama no mene prije svega zabrinjava činjenica da crna gora nedovoljno radi na poboljšanju odnosa sa susjedima. granični spor sa hrvatskom nije se ni počeo rješavati a crna gora unatoč tome kreće s istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika u jadranskom moru raunajui pritom na gotovo two thousand kvadratnih kilometara hrvatskog mora i odstupajui od protokola o privremenom reimu uz južnu granicu iz. two thousand and two godine hrvatska je jo. two thousand and uputila prosvjednu notu crnoj gori zbog odreivanja blokova za istraivanje i proizvodnju ugljikovodika iji je lateralna granica prema hrvatskoj znaajno odstupala od crte razgranienja prema protokolu iz. two thousand and two godine. crnogorci imaju pravo na eksploataciju nafte i plina iz jadrana ali samo u svojim vodama čije konane dimenzije neemo znati dok se ne sredi pitanje granica. Hvala, Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Han, kolege. Crna Gora je priča uspješnica kada je pitanje, kada je riječ o e, makroekonomskoj stabilnosti. Napredak koji je ostvarila ova zemlja je nešto je dobar primjer cijeloj regiji. 22 otvorena poglavlja, uključujući poglavlje 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i unutarnjih poslova, a dva poglavlja su privremeno zatvorena zatvorena. Crna Gora je također i primjer stabilnosti i zaslužuje naše divljenje to je njezina vanjska i sigurnosna politika je usklađena s politikama Europske unije. Sasvim je logično da se sad ta zemlja pridruži NATO-u. Međutim, ona imaju odgovornosti. Vlada treba povećati ulogu nacionalnog parlamenta i boriti se protiv korupcije. Također treba primijeniti norme kada je riječ o zaštiti manjina i mora jamčiti njihovo sudjelovanje u političkom životu zemlje. Hvala. Gospodin Carver, minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. NATO doprinosi sigurnosti Europe i to u velikoj mjeri. Važna je sigurnost borba protiv sovjetske opresije i nuklearnog rata. Ja sam od uvijek tvrdio da Europska unija pokušava e, dijelom ukrasti ta postignuća i, i zaslugu za njih. Međutim, mi smo, kako bih ja bio prijatelj NATO-a kada ne bih ponudio kritiku ako je ona potrebna. Imamo određene sumnje kada je riječ o pridruživanju Crne Gore NATO-u. Europa prolazi kroz izuzetno nesigurna krizna vremena. Ne smijemo se e, pokoriti pritisku Putina realistično gledajući što Crna Gora može napraviti, kako može doprinijeti NATO savezu u vojnom smislu. NATO je snažan jer je to vojni savez i za razliku od Europske unije to nije politička unija. Međutim, čini se da u ovom slučaju e, taj politički e, stav nije dobar. Hvala vam. Gospodin Ferrand, jedna minuta. Dragi kolege, zaista poštujemo duboko crnogorski narod koji je 1912. godine objavio rat Otomanskom carstvu i istirao ga na taj način s našeg kontinenta. Međutim, sadašnja je situacija problematična kad se žele odvojiti od srpskog naroda. U ovom izvješću E, tu osim nekih uobičajenih fraza govori i e, se o pseudoj državi kao što je Kosovo, diktira se Crnoj Gori vanjska politika, govori se protiv bilo kakvog povlaštenog odnosa prema Rusiji i isto tako ga se tjera u NATO savez. To je perverzni ino izvješće i mi ga se borimo protiv njega. Hvala gospodine Kelester, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, prvo želim zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Charlesu Tenoku. Njegova rezolucija oslikava jednu realnu sliku puta Crne Gore prema Europskoj uniji. Kao što smo već prije čuli, uspjeh u usklađivanju sa pravnom stečevinom Unije je postignut. Od 35 poglavlja, poglavlje 20, 22 su otvorena, a dva su provizorno zatvorena. Pogotovo pozdravljam odluku NATO-a da pozove Crnu Goru da se pridruži tom savezu. Učinkovit učinkoviti pregovori o pristupanju bi trebali uslijediti. Kao e, izvjestitelj za Srbiju želim naglasiti da deset godina nakon što je Crna Gora proglasila neovisnost, te dvije zemlje i dalje održavaju dobre odnose. Protokol o suradnji europskim integracijama potpisan je 2015. a broj sastanaka između dužnosnika obje zemlje doprinio doprinjeo je stabilnosti u cijeloj regiji. Uloga ove dvije zemlje dobar je primjer kako e, se možemo nositi sa situacijom na Zapadnom Balkanu. Hvala. Hvala vam. Gospodin Betini, minuta i pol. Hvala. Rezolucija o Crnoj Gori mi se čini vrlo odmjerenom i korisnom e, za e, put te zemlje prema europskim integracijama. Međutim, postoji osjetljivo pitanje vezano za ulazak od Crne Gore u NATO. Ovdje imamo i jedan vrlo logičan element. Ne može se, kao što stoji u rezoluciji, spajati ulazak u Europsku uniju i ulazak u NATO. Europska unija je politički, socijalni i e, trgovinski i kulturni e, na organizacija, dok je NATO organizacija vojne prirode. NATO i Europska unija dvije su različite stvari u protivnom bi e, Rusija imala pravo jer e, kada smatra da su naši sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sa susjednim zemljama neka vrsta trojanskog konja. Ne smijemo sumnjati niti koga e, da želi ovdje pokazati mišiće. U međunarodnim odnosima već postoji dovoljno napetosti i prema tome e, Rusija je zaista nužan saveznik za borbu protiv ISIS-a. A, e, dakle, trebalo bi poštovati sve to iz jednog diplomatskih i taktičkog stanovišta i moramo zaboraviti na osjetljivosti koje su nepotrebne. Hvala. Zahvaljujući gospodinu Tenoku imamo jedno izvrsno izvješće. Drago mi je da se ono fokusira na prioritete kao što su sudstvo, borba protiv korupcije, ali također što su i druge kritične točke kao što je sloboda medija u toj zemlji. Crna Gora napredovala je u postupku pristupanja i zaslužuje našu potporu. Mislim da je važno taj napredak pohvaliti i zatvoriti poglavlja koja su doslovce već finalizirana. Crna Gora i njezin proces pristupanja moramo sagledati u širem regionalnom kontekstu. Pozdravljamo njezinu suradnju i konstruktivnu ulogu u toj regiji, kao i 100% usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije. Kao i u drugim, drugim, kao i u drugim zemljama regije, Crna Gora ima unutarnje borbe između vlade i oporbe uvijek je važno podsjetiti političare da, da ove bitke bore u parlamentu i izbjegnu nasilje na ulicama. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Gentile, jedna minuta. Ja moram reći da sam relativno e, e, perpleksna kada govorimo o ovom sporazumu s Crnom Gorom. Treba dakle zajamčiti da sljedeći izbori budu e, pošteni i pravični, a isto tako treba e, zaštititi e, prava radnika, da im se zajamče pravo rada i da imaju sve povlastice u tom smislu moram reći da me brine sve što je vezano za zaštitu munjina, kako vjerske, tako i etničke, tako i one iz skupine LGBTI. I isto tako vezano za sudjelovanje žena u političkim strukturama i na tržištu rada. Hvala gospodin Plenković, jedna minuta gospođo potpredsjednice najprije čestitam kolegi Tanoku na pripremi izvješća. jasno je da je crna gora otišla najdalje od svih zemalja jugoistoka europe na svom europskom putu s twenty two privremeno otvorena poglavlja i nekoliko zatvorenih. sada je ključno pristupiti sistemskim reformama koje nameću poglavlja twenty three i twenty four neovisnost pravosuđa borba protiv korupcije organiziranog kriminala te vladavina prava. nakon ozbiljne političke krize kojoj smo svjedočili proteklih mjeseci mislim da je postizanje širokog međustranačkog konsenzusa o procesu europskih integracija kapitalno pitanje za daljnju stabilnost i kulturu dijaloga u crnoj gori također čestitam na pozivnici za priključenje sjevernoatlantskom savezu to će stabilizirati i crnu goru ali i čitav jadranski bazen. očekujem od crne gore da poštuje prava manjina osobito prava hrvatske manjine da riješi preostala pitanja koja se odnose na raspad bivše sfrj procesuira ratne zločine također da se riješi i pitanje školskog broda jadran. hvala vam lijepa. minuta. Hvala vam. Crna Gora je ključan primjer kako Europska unija može provesti pozitivne reforme u trećim zemljama, koristeći svoju težinu da promiče prosperitet i ljudska prava u svojem susjedstvu i na korist svih nas. Na jedan način samo jedna država članica to ne bi mogla napraviti. Uska suradnja s Crnom Gorom nije ključna samo zbog njezinog položaja na migracijskoj e, ruti kroz Zapadni Balkan. Ona je ujedno i tranzitna zemlja za krijumčarenje ilegalnog oružja koje bi na kraju moglo završiti u Europi. Pohvaljujem suradnju sa Europskom unijom unutar akcijskog plana koje je komisija usvojila nakon napada u Parizu. Također pohvaljujem nedavno otvaranje dva pregovaračka poglavlja o energetici i prijevozu što, nam, što poboljšava naše odnose s ovim važnim susjedom. Međutim, neke me stvari i dalje brinu. Napredak se mora postići kako bi se osnažila vladavina prava, reformiralo sudstvo i borilo protiv korupcije. Ovogodišnji izbori još su jedan ključan test. Kako bi oni bili pravedni i slobodni, važno je provesti novo izborno zakonodavstvo i osigurati da mediji mogu slobodno funkcionirati i neovisno. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Peterle, jedna minuta. Hvala lijepa. Čestitam Charlesu Tenoku na njegovom novom izvrsnom izvješću i također čestitam Crnoj Gori na uspješnim pregovorima i uspješnim e, određenim poglavljima prošle godine. Vjerujem da otvaranje dodatnih poglavlja zasigurno doprinosi implementaciji, to je provedbi reformi, na primjer onih koje se odnose na vladavinu prava. Također je važno da Crna Gora da se Crnu Goru ne zaustavi zbog unutarnje polarizacije na političkoj razini. Politička stabilnost mora biti poboljšana kako bi e, perspektiva prema Europskoj uniji bila bolja. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Kristea. Čestitam gospodinu Tanoku na ovom izvješću. Drage kolege, kada slušam ovu raspravu i čitam izvješće, jasno mi je gdje danas stoji Crna Gora. Međutim, slažemo se da su potrebni dalji napori u nekoliko područja. Ovdje govorim o transparentnoj e, i učinkovitoj javnoj administraciji, sudstvu, i o vjerodostojnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Crna Gora je od početka pristupnih pregovora daleko napredovala. 22 poglavlja su otvorena, a dva provizorno zatvorena. Ne moram niti reći da Crna Gora predvodi kada je riječ o procesu proširenja. A utjecaj se širi izvan njezinih granica. Njezin uspjeh nam pokazuje da je proces proširenja i dalje vjerodostojan i da e, i dobar. Hvala vam. Hvala vam. Sada počinjemo sa spontanim javljanjem za riječ. Prvi govornik je gospodin Pošpil. Mr. Gospodin Pospišel. Hvala lijepo gospođo predsjedavateljice. Ja također želim čestitati izvjestitelju na ovom izvješću. Proučavao sam dio izvješća koji se odnosi na borbu protiv korupcije i sudstvo, to me zanima već više od deset godina. E, Crna Gora i dalje ima ambicioznu zadaću pred sobom. E, imamo tu e, etički kodeks za suce. To je jedan od najvažnijih preduvjeta koje Crna Gora mora ispuniti, no to ne smije ostati mrtvo slovo na papiru, već se mora primijeniti u praksi. Molio bih komisiju da pomogne u tom pogledu Crnoj Gori. Mi, Češka republika, e, pozdravljamo činjenicu da suci iz drugih država članica posjećuju E, druge zemlje, to jest Češku, oni su nam pomogli da reformiramo sustav i primijenimo pravila. Pomognimo i mi Crnoj Gori, nemojmo da sve ostane na riječima, pokušajmo se potruditi kao i osnažiti vladavinu prava u toj zemlji. Hvala. Hvala predsjedavajuća slažem se potpuno s povjerenikom da proces ulaska u europsku uniju je puno više od samih pregovora. riječ je o demokratizaciji društva i usvajanju vrijednosti partnerstva konkurentnosti otvorenog jedinstvenog tržišta zajedničkih europskih politika. zato mi je drago što smo u raspravi posebno istaknuli uspostavu povoljnog poslovnog okruženja koje znači efikasno pravosuđe te brzu i jednostavnu javnu upravu meni su posebno zanimljiva poglavlja twenty two i thirty two i tu je napredak naalost skroman a ova poglavlja ukazuju na spremnost crne gore da ima kvalitetno i transparentno upravljanje javnim financijama. smatram da je potrebno pojaati tehniku pomo kako bi se crnoj gori pomoglo u svim promjenama koje su pred njom na kraju ističem kako je u procesu ulaska u europsku uniju važno riješiti otvorena pitanja sa susjednim državama a za hrvatsku je jako bitno pitanje granice sukcesije imovine i odšteta za žrtve crnogorskih logora. hvala. Hvala vam. Eh, u ovom izvješću vidimo da je Crna Gora na pravom putu kada je riječ o pridruživanju Europskoj uniji. Ovo usklađivanje sa Europskom uniji samo po sebi je velika vrijednost i Europska unija bi to trebala iskoristiti kako bi motivirala e, susjedne zemlje da i same provedu demokratizaciju. Vjerujem da pristupanje treba biti prioritet i trebamo podršku koju možemo dobiti. Hvala gospodin Jakovčić. Gospođo predsjedavajuća, Crna Gora je odličan primjer po kojem se vidi kada krenu pregovori kako se zemlja može brzo demokratizirati kako nastaju promjene i kako se vlast počinje prilagođavati onome što znače europski standardi. to je dakle dobar primjer i za susjede crne gore prvenstveno tu mislim na albaniju koja nikako da započne zaista pregovore s nama a znamo koliko je bitno da se to dogodi i u albaniji naravno i u bosni i hercegovini i u makedoniji o kojoj smo ranije govorili. ono što želim posebno naglasiti je moj poziv i vlastima i opoziciji u crnoj gori. kao prijatelj crne gore kao osoba koja je često u toj državi želim zaista pozvati na iskreni dijalog na otvoreni razgovor i vlast i opoziciju u crnoj gori pa i parlamentarnu opoziciju kako bi se održali pravidni izbori i kako bismo zaista nakon ovih izbora ubrzali ulazak i približavanje crne gore europskoj uniji. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala. Ranije u slučaju bivše a, um, Jugoslavske republike Makedonije smo um, govore da ima problema, ali u slučaju Crne Gore e, zaista moramo uočiti da je došlo do napredga i Crna Gora je prednjači među zemljama koje žele ući u EU. uniju. Moj kolega pospišao je govorio o pitanjima pravosuđa i unutarnjih poslova. Ja bih se osvrnuo na pitanje depolitizacije javne uprave. Drugim riječima, državna služba ne bi smjela biti pod utjecajem politike i na tom planu situacija se u Crnoj Gori mora poboljšati. Zaključno, a tu postoje politički problemi, ali usprkos tome jasno je da Crnogorci žele ući u Europsku uniju. Hvala gospodin Šoltes ima riječ. Hvala lijepa na davanju riječi. Želio bih istaknuti da je Crna Gora zemlja koja je primjer dobrih napredaka e, u odnosu na preostale balkanske zemlje. Mislim da bismo mi svi trebali zadržati entuzijazam i snagu i mislim da bismo trebali istaknuti probleme sa korupcijom i borba protiv korupcije se treba poboljšati. Željeli bismo da se stvari poboljšaju na području pravosuđa i unutarnjih poslova kao i u unutar procesa demokratizacije. To je jedna jako lijepa zemlja pri, sa prekrasnom prirodom, dobro ju poznajem i obzirom da sam zastupnik, pozvao bih sva javna tijela i sve političare da ne zaborave na svoje prirodne resurse, prirodna blagate, da ih zaštite od svih utjecaja koji im škode, koji škode okolišu. Ovime zaključujem postupak spontanog javljanja za riječ i dajem riječ povjereniku Hanu. Hvala, gospođo predsjednice ministrice, uvaženi zastupnici. Dopustite mi da zaključim današnju prezentaciju time što ću ponovno e, istaknuti svoje, e, to što cijenim zastupnika Europskog parlamenta i zastupnika Tanoka koji želi pomoći Crnoj Gori da se približi Europskoj uniji. Vaša rezolucija sadrži glavne elemente naše politike prema toj zemlji. Odajte priznanje ostvarenom napretku, ali isto tako ste ocrtali izazove za budućnost Priključenje Europskoj uniji je politički prioritet ove zemlje. Crna Gora aktivno slijedi cilj europske integracije i podrška Europskog parlamenta je od ključne važnosti u osiguranju transformativne snage za cijelu zemlju. Uskoro će Crna Gora proslaviti desetu obljetnicu svoje neovisnosti. Ostvarila je mnogo u zadnjih deset godina. Započela je sa pristupnim pregovorima Europskoj uniji i primila je poziv da se priključi NATO-u. To su neki od najvažnijih e, uspjeha, no kao što već nekoliko puta rečeno, i dalje ostaju neki važni izazovi. Kratkoročno oni uključuju punu provedbu novog izbornog zakonodavstva koje će osigurati uvjerljive lokalne i parlamentarne izbore 2016. godine. Također uključuje opipljiv napredak na području vladavine prava, ispunjavanje obveza ekonomskih reformi i depolitizaciju te učinkovitu primjenu e, djelotvorne administracije. Mi smatramo da je 2016. godina godina za opipljive rezultate, posebice po pitanju vlada vladavine prava. Očekujemo da Crna Gora ostvari uspjeh i računamo na potporu ovog doma da pomogne Crnoj Gori u ostvarivanju tih ciljeva. Hvala i sada da zaključi raspravu u ime vijeća ministrica Henis Plašard. Hvala, gospođo predsjednice. Kao što ste mnogi od vas rekli, Europska unija Crna Gora zadržavaju pozitivni zamah i mnogi od vas znaju da Crna Gora još uvijek mora odraditi dosta posla, posebice na području vladavine prava, temeljne vrijednosti EU-a, posebice vladavina prava, temeljna prava, čine nas jedinstvenim u svijetu i na to smo ponosni. Stoga je važno i nastavit ćemo raditi na tome da pravni sustav Crne Gore bude konkretan i da uspostavi e, mnogo e, konkretnih postignuća u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta. E, vi ste se također referirali na poziv e, NATO-a. E, smatram da Crna Gora partnerska zemlja koja doprinosi daljem razvoju u smjeru mira i prijateljske atmosfere. Crna Gora ima pozitivnu ulogu i u regionalnoj suradnji i u promicanju dobrosusjedskih odnosa. Stoga poziv kojeg je zaprimila Crna Gora je važan doprinos stabilizaciji u regiji. No, to ne znači da nije potrebno provesti i dodatne reforme, one jesu neophodne. Gospođo predsjednice, zaključno, kako odmičemo u pristupnom procesu, željela bih vas uvjeriti da ćemo svi pomno pratiti e, razvoj događaja u Crnoj Gori, posebice na području vladavine prava i kod svih drugih važnih pitanja koja su spomenuta danas. Hvala, gospođo ministrice, time je naša